Good morning, colleagues. Um, we will start the meeting this morning. Dobro jutro. Dragi kolege, započinjemo sa današnjim sastankom. Znate da je na dnevnom redu glasanje o općem proračunu za financijsku godinu 2020. Radi se o izvješću gospođe Han i najprije ćemo glasati o proračunskim amandmanima, a nakon toga o amandmanima na samo mišljenje. Za početak ću dati riječ gospođi Han e, za par uvodnih riječi. Hvala vam lijepa. Za početak zahvaljujem na prilici koja mi je bila dana da kao nova zastupnica radim na ovom pitanju i hvala naročito tajništvu koje mi je jako pomoglo kao i mojim kolegama kojima naročito zahvaljujem koji su mi pomagali tijekom ljetne stanke. Hvala također i drugim klubovima zastupnika na kompromisnim amandmanima koje su uložili i na e, mišljenjima koji su dali dakle i za proračunske amandmane i za mišljenje. Hvala lijepa. Započet ćemo s glasanjem o proračunskim amandmanima i e, pretpostavljam da svi imate konačan popis za glasanje. Glasat ćemo dizanjem ruke. Za slučaj da ne bude rezultat jasan, onda ćemo koristiti glasačke kartice. Najprije dakle glasamo o amandmanu 6346, e, amandman Grapini, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se velikom većinom glasova. A kao što vidite, glasali smo zapravo u bloku o svim amandmanima iz drugog stupca. Prelazimo dakle sada odmah na drugu stranicu glasačkog popisa, amandman 6351. E, Najprije ćemo glasati o primjedbama, a zatim o brojkama. Tko je za što se tiče primjedbi? Tko je protiv? Provjerit ćemo to Elektron. Glasanje. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na same brojke, također elektronički putem. Otvaram glasanje. Zatvaram. Također se odbija. Sada prelazimo na amandman 6352. Dizanjem ruke tko je za? Tko je protiv? Mislim da je većina protiv, prema tome odbija se. 6, 4. najprije glasamo o samim primjedbama. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada o samim brojkama iz istog amandmana tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 6375. Najprije primjedbe. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada o samim brojkama. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se također. 6361. amandman Hauetik Han. Radi se dakle o identičnim amandmanima pa ćemo zajedno glasati o njima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. 6350 najprije primjedbe. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo brojkama. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6353. amandman. Najprije primjedbe. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada same brojke, dakle tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6359. je amandman, najprije sam napomena na početku. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada ćemo glasati o brojkama, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A 6360. E, amandman, dakle, se naće stavljati na glasanje. Dakle, završili smo sada s proračunskim amandmanima, sada ćemo glasati o samom mišljenju. u prijedlogu mišljenja imamo četiri Dakle, kompromisna amandmana zahvaljujući kojima nećemo morati glasati o mnogim pojedinačno. Kompromisni amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ovaj je dakle kompromisni amandman usvojen i sada odmah prelazimo na drugi e, kompromisni amandman jer ne, se neki ne razmatraju. 125. se ne razmatra. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani. Drugi kompromisni amandman se uh, usvaja, sedmi do 11. se ne razmatraju. Kompromisni broj tri, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, amandmani 12. do 14. se ne razmatraju. A sada ćemo pojedinačno glasati o 15. amandmanu. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasanje. Možete glasati. Zatvaram. Odbija se. 16. amandman, tko je za? Protiv. E, to ćemo također provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 17. amandman, tko je za? protiv. Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, dakle, 24. do 20. Eh, A sada amandman broj 18 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman tko je za, protiv, Prelazimo na elektronsko glasanje, otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se 27. do 16. Za, za protiv suzdržani usvaja se 22. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. i 24. se ne razmatraju. Amandman 25. tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 26. Tko je za? Protiv? evo ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 27. amandman se ne razmatra zbog četvrtog kompromisnog amandmana. Sada dakle amandman 28. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo dakle, elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. tu je vrlo jasno 15, 20 napravo 15. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? I to se jasno odbija. I e, sada glasamo o prijedlogu mišljenja u cijelosti i to dakle moramo glasati elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Ne, ne još. A sad je zatvoreno. Usvaja se i to velikom većinom glasanja. Hvala, glasova hvala lijepa. Čestitam našoj izvjestiteljici, gospođi Han i hvala svima koji su uložili puno truda i zahvaljujem i tajništvu Ovim dakle zaključujemo današnji sastanak. Najavit ću da je sljedeći sastanak našeg odbora 25. i 26. rujna i dobit ćete dnevni red na vrijeme.